U odsutnosti izvjestitelja obavezna sam pričekati da dođe. Evo, dolazi gospođa Kornelisen, evo, upravo na vrijeme. Dakle, Nastavljamo sa izvješćem o ženskim pravima u zemljama Balkana koje su kandidati za pristupanje Europskoj uniji. Evo, da ćemo vam vrijeme da sjednete, da se smjestite i predajem vam riječ. U redu, hvala. Govorit ću na engleskom. Upravo sam vratila sa glasovanja, ispričavam se zbog eh, laganog kašnjenja. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom izvješću sa mnom, naravno izvjestiteljima o Sjeni, ali i tajništvu odbora i Europskoj komisiji koja nam je davala savjete u svim fazama ovog postupka i s nama je dijelila svoje znanje i stručnost. Dakle, to je bilo doista sjajno od njih. Također sve vlade balkanskih zemalja su reagirale na nacrt izvješća i na amandmane brojne nevladine organizacije, najmanje desetak, pardon, dvadesetak je bilo uključeno i brojne agencije. Dakle, veliki broj ljudi je radio na izradi ovog izvješća. Dakle, u tom smislu i prije nego što se on stvari već je poslužio svoje srsi zato jer je potaknuo raspravu o ženskim pravima u balkanskim zemljama. Vidim da je to već e, i preuzeto od strane nevladinih organizacija koje se njime služe da postignu svoje ciljeve i također sam e, pozvana da dođem govoriti o izvješću u više parlamenta nakon što se ono usvoji sutra. A drago mi je što mogu reći da smo između prethodne verzije i sadašnje verzije o kojoj ćemo glasovati mogli izbaciti neke odjeljke o Hrvatskoj jer je to Hrvatska već ispunila. Nadam se da će do iduće godine ili do godine nakon toga doći i do revizije i da ćemo tada moći izbaciti sve stavke zato jer će do tada sve te zemlje to ostvariti i nastojati i promicati ženska prava. Najvažniji aspekt ovog izvješća je činjenica da brojna prava sada postoje na papiru. Balkanske zemlje su doista naporno radile na osvajanju razno raznih zakona kako bi se uskladile sa europskom pravnom stečevinom, ali u praksi brojne zemlje u tim zemljama ne mogu još ostvariti svoja prava zato jer ne postoje tijela, ne postoje institucije koje bi mogle prijaviti diskriminaciju i zbog toga što vladavina prava i pravna država još ne funkcionira za žene kao što bi trebala. U našim preporukama smo izuzetno ne samo iznijeli općenite napomene o svim zemljama, nego smo u ovom izuzetnom slučaju razradili posebne preporuke za svaku od zemalja na Zapadnom Balkanu i nadamo se da će te zemlje prihvatiti izazov eh, i početi primjenjivati ta prava i te stavke kako bismo ih eh, mogli izbaciti iz budućih dokumenata. Također još želim eh, spomenuti sljedeće a to je da smo imali određenu raspravu o tome kako nazvati određenu zemlju. Da li je zvati bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom ili jednostavno izostaviti bivša Jugoslavenska republika. I na kraju smo došli do jednog sveobuhvatnog kompromisa i odlučili smo da tu zemlju zovemo bivša republika, eh, Jugoslavenska republika Makedonija kao o, imenicu, a da kao pridjevom se služimo makedonski i makedonska. Nadam se da će se svim, eh, s time složiti kao i navedena zemlja. Osim toga, ukazali su mi na činjenicu da se sve jezične verzije ne slažu s time i mislim da ćemo riješiti da, e, taj problem na način da svi budu zadovoljni i da izglasaju ovo izvješće punim srcem. Hvala gospođo Kornelisen. Odmah e, otvaram postupak spontanog javljanja za riječ ima riječ gospođa Sidelska. Hvala lijepa. Ovo je jedno izvješće koje nam omogućuje da izrazimo svoje mišljenje o pravima žena u balkanskim zemljama. Naravno, kultura i povijest su dale svoj doprinos tome da su danas e, žene rijetko aktivne u radnom e, i političkom životu. Postoji različite tumačenje uloge spolova u tim zemljama i naravno da o tome moramo govoriti sa određenim suzdržavanjem. Međutim, radujem me da se Europski parlament obraća E, vladama balkanskih zemalja upravo kako bi ukazao na neravnopravno supastupanju prema muškarcima i ženama. Nadam se da će mišljenje Europskog parlamenta pridonijeti poboljšanju ove situacije. Hvala nemamo dovoljno statističkih podataka o rodnoj jednakosti i također o ženskim pravima u zemljama Balkana koje su članice za pristupanje, koje su kandidati za pristupanje Europskoj uniji. Trebali bi nam ti podaci kako bismo poboljšali stanje žena. Komisija će nadzirati stanje sa ženskim pravima i njihovom provedbom i trebala bi također izvještavati o poboljšanju njihovog e, gospodarskog e, stanja. Također trebamo pratiti njihovo prisustvo na tržištu rada i također osigurati ravnopravno zastupanje žena u odlučivanju i trebamo poticati također su među ženama što je ključno za jačanje demokracije u e, zemljama Balkana koje su kandidati za pristupanje Europskoj uniji. Hvala, gospođa Vetman. sedam zemalja Zapadnog Balkana su kandidati za pristupanje Europskoj uniji i ne rade sve jednako naporno kako bi e, provele sve zakonodavstvo koje je potrebno za osvarenje ženskih prava. U brojnim slučajevima mnogo još troga treba učiniti. Te zemlje nisu uvijek na istom stupnju razvoja kada je riječ recimo o uključivanju žena u političko odlučivanje ili kako bi se osiguralo njihova ravnopravnost na tržištu rada. Ovdje imamo vrlo objektivno i uravnoteženo izvješće koje jasno ukazuje na to koje korake još treba poduzeti i zato pozivam te zemlje da nastave sa svojim naporima u tom pravcu. Hvala Gospođo predsjedavajuća, povjerenice, dame i gospodo, također želim zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni na izvršnom e, izvješću, kao što su već spomenuli kolege, neke od zemalja su već reagirale na kritike koje su im upućene u ovom izvješću. Mislim da se trebamo usredotočiti na ulogu žena na Zapadnom Balkanu, kao i svugdje drugdje, ali u ovom trenutku na Zapadnom Balkanu, zato jer je nakon rata koje su te zemlje proživjele 90. godina važno usredotočiti se na osnaživanje žena. Pitanje recimo silovanja u ratu još u nekim zemljama nije predmet rasprave i također ratni zločinci nisu svi privedeni pravdi. Žene koje su silovane u ratu još nisu doživjele pravdu. Dakle, mislim da je važno da se sustav pravosuđa usmjeri na to, a također i na sudjelovanje žena u političkom životu. Recimo, jedna zemlja osoba je to propisala zakonom i to bi sve zemlje trebale imati i provesti to u praksi, ne samo na papiru. Hvala. Sada riječima, gospodin Paška.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 možno by preto bolo dobré keby obsah dokumentov v ktorých hodnotíme tú istú problematiku v tej istej krajine prakticky v tom istom čase čo najviac korešpondoval. ďakujem za pozornosť. You, madam president in the face of traditional thinking and stereotypes which still exist in the balkan countries respect for women's rights is a crucial sign of modernization